tijekom glasovanja. Zahvaljujem svima, ovime zatvaram zajedničku raspravu, sutra će se glasovati. Evo samo jedna najava. Radi se o gospodinu Remonu Sednađotu koji e, će napustiti pučani priključiti